izvješće gospodina Taranda procjene prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. Riječ dajem izvjestitelju na četiri minute. Gospodine Tarand, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Novac je naravno važan, a vrijeme je novac, e, znači da je ovih četiri minuta vrlo dragocjeno za mene. E, možda e, svi znaju, ali možda ne i svi evropski građani, da je e, godišnji proračun triangularan. Dakle, tajništvo, predsjedništvo i odbor za proračun, a mi onda tu plovimo u skladu s poslovnikom tu onda možemo definirati e, te vrlo konstruktivne rasprave koje su vrlo kratke, možda i prekratke. Međutim, imamo igrače u vanjskom svijetu kao što je Europska e, komisija koja očekuje od parlamenta da poštuje rokove. Ako sutrašnje izvješće bude doneseno, e, onda možemo reći bolje kasno nego nikad. Drugi aspekt je da postoje jako mnogo uredbi, e, sporazuma, procjena komisije i slično o kojima se odlučilo e, i o kojima su odlučivale generacije prije nas i oni zapravo utječu na ishod naših e, pregovora o proračunu jer ne možemo ići više niti smanjiti količinu novca čak i u slučajevima kada je to nužno s osobnog stajališta za mene je to bio najteži aspekt pripreme ovoga izvješća. Međutim, zbog velike fleksibilnosti koju su pokazali mnogi e, glavni e, direktori, e, glavno tajništvo i razni klubovi zastupnika i glavni akteri, to su izvjestitelji u sjenu, sjeni i koordinatorima i koordinatori i predsjednik odbora, zahvaljujem svima. Mi smo ovdje, tu stojimo i naše izvješće je spremno. Kontradiktorne želje, e, potrebe za štednjama e, i izvan europskih institucija, a s druge strane e, da uspijemo zapravo ostvariti funkcioniranje samog parlamenta je značilo da smo trebali znači kompromise, a ostatak teksta je ishod e, glasovanja u odboru za proračun. Ja naravno prihvaćam demokratsko glasovanje i zato predlažem da glasujete za ovaj izvješće. Naravno postoji i internalizacija prometnih službi. Odbor za proračun je razgovarao o tome kao i predsjedništvo Odbor je dao zadatak izvješću, izvjestitelju da stavi određeni novac u pričuvu. Doći ćemo do tog e, pitanja kasnije, možda u jesen kada ćemo to definirati na temelju raznih informacija, hoćemo li otpustiti taj novac ili ćemo ga zadržati. Sada kada pogledam prilog izvješću, E, uvjetovanost je sada u e, odluka predsjedništva. To nije u skladu sa sporazumom o mirenju, međutim mislim da je to i protivno samom poslovniku. Ne znam kako ćemo to ispraviti, ali nadam se da e, neću morati to i ispraviti. E, isto tako naše službe za prevođenje e, su e, razvile svoj proizvod Google Translate na temelju parlamenta i zaradili dobar novac. Isto tako mislim da sada želi optimizirati i poreze, pa ću ih pitati mogu li dobrovoljno doprinijeti proračunu naše institucije. Možda će onda shvatiti vezu između plaćanja maksimalnih e, poreza i e, zadržavanja poslova, e, odnosno radnih mjesta srednje klase. U zaključku, drago mi je što je zelena inicijativa kao što je transparentnost, zeleno, zelena javna nabava i učinkovitiji promet, da je to sve uključeno u ovo izvješće i ponovno zahvaljujem na svakoj osobi koja je bila dio ovog teškog e, napora i naravno sutra ćemo donijeti izvješće. Hvala. Dvije minute, gospodin Rubert. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Najprije želim zahvaliti kolegi Tarandu kao izvjestitelju e, za Europski parlament za proračun 2017 za 2017. On je zauzeo jedno dobro i uravnoteženo stajalište. Mislim da je dao veliki doprinos tome da smo se na kraju uspjeli složiti oko proračuna koji e, su e, čefovi država i vlada e, smanjili za 4% E, za sedmogodišnji paramet. Dakle i mi u parlamentu smo e, se obvezali što, što štedljiviji sa sredstvima naših poreznih e, obveznika mi smo dakle smanjili troškove za 19,7%, to je doista jedinstveno, ja se ne sjećam da smo u proteklih 8 godina uspjeli postići tolike uštede, a povećanje e, troškova za, e, zbog e, sigurnost, povećane sigurnosti je 0,8%, što je doista malo obzirom i na inflaciju. sve u svemu ukupno ukupno povećanje 1,4%, dakle ja mislim da je ovaj proračun vrlo štedljiv. Usprkos tome želim zamoliti sve kolegice i kolege da iskoriste svaku šansu koju e, mogu za e, uštede. Ne mora se uvijek e, iskoristiti sve e, do krajnje granice. Imamo slobodu odlučivanja i ono što je lijepo u ovom parlamentu je da svaki e, zastupnik u parlamentu ima veliku odgovornost, odnosno može dati svoj doprinos uštedama. Dakle, naš slobodni mandat nam omogućuje tu slobodu. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepa sada na jednu minutu, Michel Derano. Gospođo predsjedavajuća, ja bih željela zahvaliti gospodinu Tarentu koji je e, poslušao izvjestitelje u Sjeni i zato imamo ovaj, ovo izvješće koje ide u pravom smjeru. Moramo raditi e, brzo jer imamo e, taj oblak iznad nas napada u Briselu i moramo izraditi procjene za ovu godinu. To nije tema u kojoj su ljudi posebno zainteresirani, ali je važna za evropske institucije. Mislim da možemo pozdraviti činjenicu da je povećanje 1,4%, da će to apsorbirati strukturnu e, evoluciju i e, troškove višejezičnosti, e, da ćemo postupno ugasiti korištenje irskog jezika. Mislim da trebamo jasno podijeliti e, funkcionalne troškove e, i materijalne troškove. Proračun nije toliko e, jasan ukoliko ne napravite takve, takve razlike. Investicije za budućnost i funkcionalni troškovi su različiti. Mislim da ćemo morati govoriti u tom smjeru. Hvala. Gospodine Torvalds, dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice i želim zahvaliti i izvjestitelju, mojem prijatelju Interku Tarantu. Sam proces procjene e, proračuna za 2017. godinu je bio vrlo zanimljiv. Bio transparentan. Treba li on uopće biti transparentan? Mi obično vjerujemo da politika i korištenje e, novčanih resursa mora biti transparentno. To je barem ono što obično govorimo kod kuće. Međutim, istina je da proračun parlamenta je e, pomalo mutan do jednog stupnja koji nije prihvatljiv i postoje mnogi strukturni problemi nema razlike između investicija i trenutnih troškova, nema detaljnih informacija o e, izvanrednim troškovima, nema kontrole nad različitim proračunskim linijama koje se koriste izvan, e, namjenski. Dakle, to je već objavljeno 1494. E, Sebastian Brandt je rođen u Strasburu 1457. 1494. E, je, je objavio knjigu e, koja se zove Brod budala u kojem e, postoji posada ljudi koji kreću za Naragoniju. Dakle, i nas tretiraju na taj način kada dobivamo dijelove jednog procesa koji je važan. Mi smo odlučili glasovati protiv ovoga E, ovog izvješća jer ne želimo biti posada jednog broda za kojeg ne znamo kako plovi u opasnim vodama. Vidimo da ne postoji povjerenje vezano za Europsku uniju i želimo e, popraviti to nepovjerenje. Želimo veću transparentnost i to ćemo učiniti u listopadu kada imamo konačno glasovanje o proračunu. Hvala. Hvala. Minuta i pol za gospodina Omržeja. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja bih isto tako želio zahvaliti i čestitati izvjestitelju na ovom teškom poslu. Sada s ovim proračunom imamo tri zahtjeva. Jedan je da zaštitimo demokraciju, europsku demokraciju. Drugi je da se suočimo s problemom sigurnosti, a treći je da e, postavimo određeni uzor drugima. Što se ovoga zadnjega tiče, mislim da smo tu mogli učiniti i molje. Mislim da dosta tih troškova nisu jako korisni. E, obnova ureda u parlamentu recimo. Isto tako mislim na određene e, rashode za prijevoz zastupnika u Europskom parlamentu. Međutim, ono što je ovdje bitno jest mogućnost da e, potaknemo naš zakonodavni kapacitet i demokraciju u Europi. I moram reći da s tog stajališta u stvari ne shvaćam ove rezove koji su učinjeni za prevođenje. Zato što smo e, jednoglasno smatrali u našem timu da se tu zadrže troškovi. Mislim da u ovom izvješću smo uspjeli postići i e, prevođenje e, e, na znakovni jezik. To je vrlo pozitivan znak. Nadam se da će se to uskoro uvesti. Gospodin Fernandeš, minuta i pol. Hvala gospođo predsjedateljice. Želio bih čestitati izvjestitelju i naglasiti veliki napor koji je ušao u to izvješće i zato mislim da je u redu čestitati i mi ćemo glasovati za izvješće. Mogu vas podsjetiti da proračun Europske unije je investicijski e, proračun 94%, a samo 16% ide na administrativne troškove. Kada govorimo o proračunu Europskog parlamenta, onda to znači da govorimo o petini administrativnih rashoda Europske unije. Moramo obraniti interese građana a to znači pristojno zakonodavstvo, kvalitetno zakonodavstvo. I kako bismo to postigli trebamo eh, onaj, minimum onaj minimum kada se radi o ljudskim i tehničkim eh, resursima. Svi podržavamo i raznolikost i višejezičnost. To znači da trebamo sigurnost za ljude koji ovdje rade. Trebamo čvrste sustave koji će nas štititi trebamo e, postići sve te ciljeve. Želimo jedan e, strogi proračun, e, trebamo učinkovit proračun koji ima dovoljno financijskih sredstava koji će nam omogućiti da pozitivno odgovorimo na izazove s kojima se suočavamo a mi se suočavamo sa svim izazovima Europske unije ovdje, pa potičem vas da glasujete za ovo izvješće. Nije to idealno izvješće, ali je to izvješće e, koje je bilo najbolje moguće u smislu ušteda i poboljšanja e, stvari i poboljšanja e, izvornog prijedloga glavnog tajnika. Gospodin Viot, jedna minuta. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih se usredotočio na nekoliko aspekata ovoga proračuna i posebno zahvalio izvjestitelju i onima koji su radili na proračunu. Ja mislim da posao koji smo odradili u komisiji u svim klubovima e, bi omogućio više ušteda nego što smo uštedili. Mogli smo e, mnogo više učiniti. Mislim da nove, novi troškovi za sigurnost e, u koje smo sve uvjereni, ne toliko u našu sigurnost, nego u sigurnost e, naših suradnika u parlamentu, da su to nužni troškovi, međutim to su isto tako i e, preveliki rashodi. Mislim da trebamo prestati sa e, temom sigurnosti kako bismo opravdali bilo kakav rashod. Jedan takav primjer, a citiram to zato što nemam više vremena, je e, pitanje vozača. Mislim da tu radimo veliku pogrešku u procjeni, da radimo vrlo veliku pogrešku općenito. Mi e, građanima Europske unije moramo dati jedan uravnoteženiji proračun koji ima veće uštede. Hvala lijepa. Thank you. Hvala. Minuto, gospodin Benito. Hvala lijepa. E, na početku bih e, želio osuditi način na koji je izrađen ovaj proračun. Mislim da to nije dobro učinjeno. E, zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta su dovoljno ograničene, a imamo samo jedan dan da procijenimo e, e, prijedlog komisije. U Europskoj uniji imamo krizu. Od država se traži da e, štede, a možda bismo tako trebali početi od samih institucija mislim da e, se plaćaju i e, zrakoplovne karte u biznis klasi. E, moramo ograničiti stvari na ono što je nužno za zakonodavne aktivnosti. Isto tako ćemo razgovarati i o jedinstvenom sjedištu Europskog parlamenta. Tu trošimo 180 milijuna eura godišnje. Želio bih samo reći da vi dolazite kud ja dolazim, iz Bilbao. Minuta i pol, gospodin Zedekovski. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice, dame i gospodo. Ja ću se ja bih htio iskoristiti ovu mogućnost da zahvalim na dobroj suradnji e, izvjestitelja i izvjestitelje u sjeni. Međutim, htio bih izjaviti jednu originalnu ideju koja danas još nije rečena. Možda niste shvatili do sada, međutim, Europski parlament postaje sve važniji kao rezultat toga E, sve je pod većom prijetnjom. Dakle, u budućem proračunu ne samo da moramo osigurati dovoljni proračun za sigurnost, nego moramo biti i fleksibilni i moći uvesti ad hoc mjere koje su bile potrebne ove godine. A to je još jedan važan aspekt koji želim spomenuti. Nema smisla raspravljati o tome je li je učinkovito trošiti sve te novce, putovati između Brusela i Strasbura. Međutim, to je činjenica s kojom moramo živjeti ali Europski parlament nema samo jednu ili dvije zgrade, ima tri zgrade gdje moramo osigurati osiguranje i zaštitu kako bi svi ljudi koji rade u parlamentu bili sigurni. Ako želimo raspravljati o tome koliko bismo novca uštedili kada bismo ukinuli jednu od tih zgrada, mislim da to nema smisla. Jer ne smijemo razgovarati samo o tome da imamo prihode i rashode i, e, i e, ravnotežu između toga, nego i to da vidimo kako učinkovito trošimo novac, a mislimo da to moramo svi učiniti što je više moguće. Gospodin Manika, jednu minutu. kolege zastupnice i zastupnice. Kolege zastupnice, e, kada se e, bavimo proračunom, ništa nije jednostavnije nego jednostavno pomnožiti prošlogodišnji proračun e, stopom inflacije. Dakle, kad bismo tako utvrđivali proračun, došli bismo međutim do neučinkovitog korištenja resursa. E, posljednjih je godina e, stopa inflacije e, dosta niža bila nego li smo mi to predviđali za naš proračun. To međutim nismo ove godine uzeli u obzir. Kolege mislim da to trebamo ispraviti i da u buduće e, prilikom izrade proračuna moramo e, voditi računa o stvarnim e, potrebama. Mi smo sada u poziciji da trebamo pokazati i možemo pokazati javnosti da efikasno upravljamo resursima. Gospodin Dostman, minuta i pol. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni jer mislim da smo postigli jedan solidan rezultat koji možemo zastupati. Kod proračuna institucije kao što je ova vrlo je važno sagledati obje strane. S jedne strane građani od nas traže da e, štedljivo e, postupamo prema novcu i po mom mišljenju tu e, i tekako ima mogućnosti. Na primjer činjenica je da izaslanstva odlaze na putovanje, dakle možemo se pitati koliko osoba mora putovati, koliko nam je jezika, odnosno prijevoda, na koliko jezika potrebno i tako dalje. Ali s druge strane mislim da kvalitet rada u parlamentu također mora biti osiguran. Kvalitet rada u parlamentu e, ovisi o financiranju naših e, E, našeg osoblja, o financiranju političkih stranaka. Na svu sreću uspjelo nam je e, e, financirati naš e, uspjeti, e, e, uspjeli smo naći sredstva u ovom proračunu za naš daljnji rad. Mislim da je važno da i dalje imamo dovoljna financijska sredstva za naš rad i zato mogu podržati ovo izvješće i želim, želja mi je da u tom smislu sutra i glasamo. Hvala lijepa. I ja zahvaljujem vama. E, spontano javljanje e, gospodine greski. Ovaj e, izvještaj o procjeni proračuna za 2017. E, predstavlja jedan uravnotežen dokument koji uzima u obzir troškove funkcioniranja Europskog parlamenta. Predloženi su neke važne mjere za veću transparentnost i bolju učinkovitost. E, recimo naša prisutnost na internetskim stranicama je e, dokaz da želimo da svi, da nas svi građani mogu bolje e, razumjeti. Važno je da parlament komunicira s građanima. Mi u Europskom parlamentu moramo biti poznati svima i dostupni svima, ne samo u Strasburu i Briselu, nego u cijeloj Europi. Ne mislim da je dobro nametati neke nove razlike među državama članicama, to treba imati na umu. E, ovdje se međutim nameću neka ograničenja istočnoj Europi, e, što znači, e, jer se očekuje da se manje plaća zaposlenike u tim područjima. Hvala. Hvala, što se tiče procjene proračuna, dakle prihodi i rashodi moraju odgovarati e, potrebama recimo e, potrebama sigurnosti između ostaloga i kibernetičke e, sigurnosti. Imali smo tu porast 3,7% u odnosu na 2016. i mislim da je to vrlo važno. E, radi se o 36 milijardi eura za e, kibernetičku sigurnost, ali e, treba prvo provjeriti ili utvrditi kolika je stvarna prijetnja. Kad govorimo o tom aspektu sigurnosti moramo biti realni, procijeniti koje, kakva je prijetnja i dakle moramo biti transparentni i kod prihoda i kod rashoda transparentnost uvijek. E. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, prvo bih zahvalila e, gospodinu Tarandu na sastavljanju ovog izvještaja. Također bih željela skrenuti pažnju na E, važnost irskog jezika i činjenici da postoji podrška za e, uvoženje irskog e, jezika. To je jezik koji moramo promicati, snažiti njegovu poziciju među svim ostalim jezicima. E, dakle, e, možemo time poslati važnu poruku, dakle koliko je e, irski identitet važan i ja pozdravljam činjenicu da je izveno 3,7 milijardi eura u tu svrhu, tako da ćemo moći početi regrutirati, angažirati stručnjake kako bismo mogli pružiti tu jezičnu uslugu. To je nešto čime se ja već dugo bavim borim i za što se već dugo borim i zahvaljujem. Sljedeće, gospodin Vigas. U ovom izvješću izvještaju e, primjećujemo poziv na učinkovitost i transparentnost e, rashoda. E, važno je procese tako razviti da sprečavaju bilo kakvu isključenje bilo koga. Dakle, važno je e, da ne postanemo utvrda e, ovdje. Ne razumijem, s jedne strane se smanjuju, e, smanjuje broj zaposlenih, a s druge strane se očekuje da imamo sve važniju ulogu. Također što se tiče angažiranja vozača, mi mislimo da bi zapravo parlament morao biti primjer po tome kako se odnosi prema zaposlenicima. U redu hvala i sada izvjestitelj gospodin Tarant. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Imali smo sada opširnu raspravu, zanimljivu, čuli smo različite komentare i dobro smo se, pozitivno smo se dojmili, mnogi komentari, sad je već kasno, e, a važno je da vjerujemo u svoja stajališta e, i svoje političke pozicije i e, ja sam spreman na demokratski ishod i spreman sam i na pregovore u zadnjem trenu, jer ovdje su mnogi pokušali utjecati na sutrašno glasanje. Dakle, ako ima ideja kako poboljšati izvještaj, ja sam spreman na dogovor. Međutim, kad god imamo e, izvještaj u kojem se pokušava postići kompromis između različitih klubova, zastupnika, različitih političkih stajališta, različitih osobnosti, a imao sam tu sreću da naiđem na ljude sa e, zanimljivim osobnostima. E, uvijek je rezultat takav da se mnogo toga može kritizirati, mnogo toga se može dovoditi u pitanje. Međutim, eto, to je to što imamo, a sutra ćemo onda o tome e, glasati, pa glasajmo i vidjet ćemo što će biti. Hvala. Hvala vama. Time e, zaključujemo to